no ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε pali πάλι, i gospodo, mislim da možemo nastaviti. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Gospodine Schmidt, molim vas da zauzmete svoje mjesto. Σας παρακαλώ Όσοι κάθεστε όρθιοι, na Molim vas za mir. Molim vas da ili sjednete ili napustite prostoriju. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava Vijeća i komisije o provedbi i nasljeđu Europske godine za razvoj. U ime Vijeća dajem riječ gospodinu Šmitu. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, dragi zastupnici, nekoliko dana nakon što smo službeno zaključili Europsku godinu razvoja, zapravo to ćemo činiti 9. prosinca u Luksemburgu, i vrlo mi je drago što